Znači, e, radi se o izvješću o napretku u odnosima sa Turskom za 2013. Prvo ćemo čuti e, komisiju, nakon toga vijeće. Znači, prvo dajem riječ ministru Kurkulosu ispred vijeća koji će nam nešto reći o tome. Uvaženi zastupnici, ispred predsjedništva Zahvaljujem se vijeću i posebno gospođi Reuter na njenom radu. Ova rezolucija naglašava cijeli niz točaka koji su veoma važni i do kojih dolazi u ovom jednom veoma važnom momentu u razvoju odnosu između Turske i Europske unije. Vijeće još jednom naglašava kolika je važnost pridana odnosima između Europske unije i Turske i za Europsku uniju Turska je i dalje zemlja kandidat i je važan partner sa veoma dinamičnim gospodarstvom, tako da ovi pregovori o pristupu Turske koji se zasnivaju na uvjetovanosti su osnova za naš odnos sa Turskom i sada smo već, da tako kažem, na visini krstarenja. E, tako da zbog toga pozdravljam e, taj razvoj regionalne politike i činjenicu da smo otvorili još jedno, još jedno poglavlje, poglavlje o medijima. Dakle, što se tiče vladavine e, prava i temeljnih prava i sloboda, to je veoma važan aspekt naših odnosa. Vijeće i dalje pruža pomoć Turskoj u provedbi reformi i brine se da e, se postiže, da se može postići ta ravnoteža kako bi se omogućila vladavina prava, e, jednakost, poštivanje ljudskih prava, e, moramo svakako e, se pobrinuti za poštivanje manjinskih prava. Provođenje tih reformi na osnovu europskih kriterija je ključna stvar. U ovom slučaju vijeće je pozitivno ocijenilo razvoj civilnog društva. To je nešto čemu moramo dati svoju podršku. To je veoma važan čimbenik u, ovom, e, u ovoj situaciji. Također pozdravljamo druge važne pozitivne pomake među kojima su i stvaranje i funkcioniranje tijela kao što su ombudsman, odnosno pučki pravobranitelj, nacionalno tijelo za ljudska prava i mjere koje su uvedene na planu zaštite prava žena i ravnopravnosti žena i muškaraca. No, potrebni su daljnji napori, posebno što se tiče poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u Turskoj i sa stanovišta donošenja pravnih propisa kao i njihove provedbe odnosno u praksi. Znači radi se o slobodi izražavanja, slobodi govora, slobodi zbora, vjerskim slobodama i također slobodi e, raspolaganja imovinom. E, korištenje prekomjerne sile od strane policije prema prosvjednicima bi trebalo kontrolirati i razmotriti. Ne smije se također niti ograničavati sloboda tiska, a pisci, e, novinari, e, pripadnici akademske zajednice koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava često su krivično gonjeni. E, imamo slučajeve zabranjivanja web stranica i primjenjuju se odredbe zakona za borbu protiv terorizma u takvim slučajevima. To nas zabrinjava. Naglašavam da je gospodinu Erdoganu iznesena, iznesena sve to kada se on sastao sa predsjednikom Van Rompujem i gospodinom Barosom 21.1. dva predsjednika su eh, govorila o eh, nedavnim zbivanjima u Turskoj i dali su mu jasnu i koherentnu poruku o tome što je to što brine Europsku uniju što se tiče e, načela trodiobe vlasti, e, nezavisnosti sudstva i potrebe da se osigura pravosudna policija koja će funkcionirati kako treba. Na tim smo sastancima naglasili da Turska kao zemlja kandidat e, se obvezala da će ispuniti političke kriterije za pristup i sada ne smije ići u suprotnom smjeru. I pravosudni organi znači moraju biti e, moraju funkcionirati nezavisno na jedan transparentan i nepristran način. Očekujemo da će Turska uložiti napore kako bi zajamčila ispunjavanje kopenhaških kriterija. Ispunjavanje tih kriterija, osim činjenice da je to kondicija e, sine qua non za nastavak e, pristupnih pregovora, će također e, biti na dobrobit Turske i zadovoljit će očekivanja turskih građana. A sada bih htio kratko spomenuti što se događa na planu eh, odnosa Europske unije i Turske konkretno. Pozdravili smo potpisivanje eh, sporazuma o ponovnom eh, pridruživanju i očekujemo da će se nastaviti napredak i o tome će ovisiti i oblabavljanje viznog režima što se tiče zemalja članica i Europske unije, Turska mora eh, izvršiti sve uvjete koje je dogovorila sa vijećem. Turska je jedna od ključnih tranzitnih zemalja za ilegalnu emigraciju u Europsku uniju. Eh, pravilna provedba bilateralnog eh, sporazuma o povratku tih e, ljudi je ključno, ključne važnosti. E, zakon o strancima, stranim državljanima je velik korak naprijed e, na tom planu imigracije i azila. Dakle, taj okvir, pregovarački okvir i prethodni zaključci vijeća nalažu Turskoj da se obveže nedvosmisleno da će i dalje imati dobrosusjedske odnose sa zemljama u susjedstvu i da će se držati onoga što je potpisala e, što se tiče obveza. Dakle, očekujemo da Tursku da ne upućuje prijetnje drugim zemljama i da ne bude izvor nekakvih napetosti ili da vrši ikakve aktivnosti koje bi mogli ugroziti dobrosusjedske odnose moramo poštivati suverenost zemalja članica i to uključuje i bilateralne sporazume i e, korištenje energetskih e, i drugih resursa ovdje trebamo uključiti i ugovor o primjeni međunarodnog pomorskog prava vijeće je naglasilo potrebu da se naglasi suverenitet e, zemalja članica u e, njihovim teritorijalnim vodama i žalimo što Turska mada, nije, mada je potpisala taj sporazum ne primjenjuje dodatni protokol odnosno ne primjenjuje ga na jednaki način prema svim zemljama članicama. Kada bi to bio slučaj, e, poboljšao bi se, odnosno potakao bi se proces pristupa. Ono što je pozitivnije je e, to što pozdravljamo činjenicu da su ponovno pokrenuti pregovori o e, postizanju e, mirnog rješenja problema Cipra u kontekstu djelovanja UN-a i u prihvaćanje rezolucija Vijeća sigurnosti i primjenu, odnosno poštivanje pravila Europske unije. Tako da se nadamo da će Turska aktivno podupriti te pregovore i da će e, izraziti svoj angažman na postizanju e, tog dogovora. Hvala gospodine ministre. Uh, uh, Dobro mi povjereniku, hvala. Jako e, mi je drago, ministar, da vas vidim u ovoj ulozi. Dopustite mi najprije da se zahvalim gospođu Menrojten na izvrsnoj kvaliteti ovog izvješća i isto tako na doprinosu kojeg je dala u posljednjih sedam godina u odnosima između Turske i Europske unije. Zaista, gospođo Pravo, je zadovoljstvo raditi s vama. Odnosi između Europske unije i Turske su zasnovani na strateškim temeljima ima e, mnogo važnih aspekata. Naš dijalog i suradnja po pitanju vanjske politike, gospodarski odnosi, suradnja po pitanju mobiliteta, migracija i naš dijalog o pitanjima energetike. To su sve aspekti iz kojih je Turska posebna zemlja za Europsku uniju. U posljednje vrijeme bilo je pozitivnih razvoja događaja, međutim također i velikih razloga za zabrinutost. Mi smo otvorili e, i e, pregovore koje u pregovorima poglavlje koje je prvo poglavlje koje se otvara u posljednje tri godine. A također smo krenuli i s dijalogom. Također E, razmatramo aspekte Carinske unije, njezine e, pozitivnih i eventualnih e, negativnih aspekata kako bismo bolje mogli iskoristiti naše gospodarske odnose. A 20. ožujka će izvješće Svjetske banke biti predstavljeno Europskoj uniji. Sa Turskom Europska unija ima dijalog, a Turska je također igrala i e, važnu ulogu u e, traženju ciparskog rješenja. Međutim, kao što sam već rekao, bilo je nažalost razloga za ozbiljnu zabrinutost. Prvenstveno e, radi se o odgovoru vlade na nedavne optužbe o korupciji, naročito usvajanju zakonodavstva koje se odnosi na funkcioniranje pravosuđa i slobode izražavanja. Izrazio sam i javno zabrinutost, ali i također sam se obratio i grčkim kolegama, uključujući i ministru Tavatoglu i e, ministru za europske poslove Čavašoglu. Mi ćemo obavještiti u sljedećim e, E, obavijestiti vas e, vrlo temeljito o rezultatima toga kao i u sljedećem izvješću o napretku u listopadu. Želim na otvoren način surađivati s Turskom po pitanju temeljnih prava. Međutim, moramo promijeniti način na koji surađujemo kako bismo omogućili da naša suradnja u različitim sektorima politike bude ona koja će donositi rezultate. Moramo s njima razgovarati o zakonima prije nego što se oni počnu pisati. I e, u sljedećih nekoliko tjedana radit ćemo upravo na tome kako bismo se osigurali da imamo zajednički način na koji shvaćamo načela suradnje među nama. To je jedini način da Europska unija ostane čvrsta okosnica reformi u Turskoj, te da podrži sve one u toj zemlji koje traže više sloboda i više demokracije. U međuvremenu ja ću nastaviti tražiti da vijeće konačno formulira program puta ili mjerila za otvaranje pregovora poglavlja 23. pregovora. To je upravo ono što je i sama Turska tražila. Prema tome držimo ih za njihovu riječ i krenimo u konstruktivan dijalog kako bismo polučili rezultate u tom ključnom pitanju. Hvala. Hvala povjereniče File, a sada u ime Europske pučke stranke, gospođa Umen Reuten. Hvala. Predsjednice, zaista sam vam, e, moram reći da sam zahvalna na svim komplimentima. Međutim, nisam radila sama na ovom izvješću, već s kolegama. I Mislim e, da se uvijek zalažemo da naše izvješće o napretku bude otvoreno i pravično kako bismo napredovali u našim odnosima s Turskom. Nadam se da smo to postigli ovim najnovijim izvješćem. Važno je naravno da Europska unija ima dobre odnose s Turskom. Jednostavno govoreći zato što je Turska za nas strateški partner, ona se nalazi u regiji koja je puna previranja, to nam je poznato. 2005. godine Turska se opredijelila za reforme nije morala izvršiti sve reforme radi nas, već radi vlastitih građana. U posljednjih nekoliko godina provedene su reforme, međutim, brine me, kao što to brine i povjerenika i ministra, mnogo toga. To je počelo s protestima u parku, a sada je nedavno poginuo 15-godišnji mladić od, zato što je bio pogođen e, s bombom e, suzavcem. Dopustite mi da ovom prilikom izrazim saučešće njegovoj obitelji. Nakon događaja 17. prosinca e, imamo još nove izvore za zabrinutost. Pa što pratimo događaje. Ono što je e, za nas e, temelj odnosa je želja da Turska Turska želja da budu s nama u dobrim odnosima. Dio reformi odnosi se na to da bi Turska trebala imati neovisno i funkcionirajuće sudstvo. Treba doći do razdvajanja sfera e, vlasti a sada su upravo temeljna prava ta koja su ugrođena. E, moramo e, štititi važne vrijednosti. Do prosinca smo zapravo smatrali da mm, e, se reforme provode kako bi sudstvo bilo neovisno, i neprinastrano, ali sada nas ta situacija brine i želimo sa Turskom voditi konstruktivan i ozbiljan dijalog po tim pitanjima, ne samo o zakonskim propisima koji su već doneseni, već o onima koji će se donositi u budućnosti. Te evropske vrijednosti dobre su i za turske građane. Hvala. A sada kolega u ime e, socijalista i demokrata. Hvala predsjednice. Dopustite mi za početak da kao izvjestitelj u sjeni eh, na ovom izvješću iskažem zadovoljstvo za način na koji su vođeni pregovori. Izvješće je pozitivno i uravnoteženo. Sugestije koje se u njemu daju su pozitivne ukazuje na put e, kojem želimo da Turska kreće u, krene u budućnosti, a također govori o mogućim budućim odnosima između Europske unije i Turske. Naravno, kada govorimo o samoj situaciji u Turskoj, ne mogu biti njome jednako zadovoljan kao s ovim izvješćem. Ovo izvješće odnosi se na godinu koju ne možemo pozitivno ocijeniti. Primjerice u parku Geti došlo je do demonstracija. Prosvjedovali su pripadnici civilnog društva i represija je bila velika, a e, mladić e, je poginuo nakon što je devet mjeseci bio u teškom stanju. To samo pokazuje da mi ne želimo da se ovakvi događaji ponavljaju u toj zemlji. Situacija u političkim redovima je problematična, velik broj ministara uklanjen je kao rezultat skandala. Bilo je mnogih problema sa radnicima koji rade u medijima, općenito uzevši. Budućnost je neizvjesna, a e, E, vjerojatno će biti odlučno ono što će se dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Jer to će odrediti e, budućnost uključujući i općinske izvore koji će se održati uskoro. Osobno tu budućnost ne mogu predvidjeti. Prema tome, mislim da je bolje da se držimo načela predostrošnosti, da potvrdimo naše sporazume i e, naše opredjeljenje da želimo dobre odnose te da i jasno i otvoreno izrazimo kritiku, a ne da samo iznosimo naše mišljenje. Hvala. Molim vas sve da poštujete vrijeme koje vam je dodeljeno. Sada molim kolegu Lamstrva da u ime Aldea Go uzme riječ. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Turska je važan susjed to je ponosna, velika zemlja. Mnogi Turci žive kod nas u Europskoj uniji. U cijeloj ovoj raspravi o pristupanju se za nas nikad nije postavilo kao liberale pitanje vjeroispovijesti. Ja želim izrečito zahvaliti izvjestiteljici Omen Reuten, što je u e, našem dijalogu uvijek bilo tako da smo se zadržali na toj političkoj razini i želim joj zahvaliti na dobroj suradnji. Ono što je za nas bitno su slobode, a slobode su upravo ono što e, je ugroženo u Turskoj, sloboda novinara. U Turskoj sjede više novinara u zatvoru nego u Kini ili u Iranu. E, premijer kaže da će, da će ukloniti Twitter ili Facebook e, na internetu, dakle e, to se može smatrati samo ispaznom prijetnom, ali već se jedan YouTube blokira u Turskoj. Kada vidimo da imamo sve više vjerskih propisa koji se na terenu provode, koji otežavaju građanima e, mogućnost da slobodno oblikuju svoj život, onda to nije u redu neovisnost pravosuđa, neovisnost sudaca da sami odlučuju što je pravo se ograničava time što postoje stotine tisuće e, prisilnih e, promjena e, službenika kada se sudstvo prvi put i kad ustalo protiv e, korupcije na visokoj razini. Ovo je jednako kao i blokada što se tiče reforme Ustava, nešto što je iznimno zabrinjavajuće. Ponavljam, moramo surađivati sa Turskom, ona jest, i ja sam to već naglasio, važna, ponosna susjedna žemlja, moramo s njima surađivati što se tiče vanjske politike i stvarno je začuđujući ono što Turska radi kada govorimo o sirijskim izbjeglicama, ali ovaj postupak koji smo započeli 2005. godine koji uopće ne napreduje. Kada se odnos između EU unije i Turske zapravo pogoršava, taj e, postupak e, priključivanja bi trebao biti suspendiran i trebali bismo pričekati dok se e, situacija sa slobodama Turskog poboljša i dok ona poštuje u potpunosti prava svih građana. Hvala kolega Lamsdorf želim vam sve postaviti pitanje. Lord Dartmouth želi postaviti pitanje. Hvala što prihvaćate moje pitanje. Gospodin Lambsdorff, spomenuli ste riječ slobode u vašem govoru. Treba li Turska dobiti slobodu kretanja? Kako vi možete procijeniti broj turskih građana koji će iz Turske emigrirati na sjever Europe, naročito u Njemačku i Veliku Britaniju. Kako bi vam pomogao s odgovorom, smatra se da će 2025. godine u Turskoj biti 90 milijuna stanovnika. Hvala. Hvala, dragi kolega. Imam lošu vijest za vas. Svoju kristalnu kuglu sam zaboravio danas doma, tako da vam ne mogu reći brojku koliko će Turaka 2025. godine izrasti želju da emigrira u Europsku ali to nije niti odlučujuće. Ono što mi možemo učiniti, vrlo praktično, jest e, uvjete putovanja za poslovnjake, za studente, e, pojednostaviti, pojednostaviti ovaj oštar vizni režim, kojem je mnoštvo Turaka izloženo u našim veleposlanstvima u Ankari ili Istanbulu i tako bismo mogli e, riješiti tu situaciju. Kada ja kažem da trebamo sada zaustaviti e, pristupni postupak, to ne znači da mi ne smijemo razmišljati o građanima i njihovim praktičnim potrebama. Hvala lijepa. Govornik. Nedavni događaj i korupcijski sandali samo pokazuju koliko je važno da postupak pristupanja bude kredibilan. Jer ako državne članice bi odbacivale pristupanje Turske, onda bismo imali veći manevarski prostor. Da nismo počeli pregovore sa ovim temama ne bismo sada uopće razgovarali o nezavisnosti sudstva i ne možemo stalno prijetiti da se prekine postupak pregovora jer on u stvarnosti i ne postoji. Ali umjesto da se bavimo pitanjima ljudskih prava, mi sada izvozimo naše probleme s ljudskih pravima u Tursku. Ne bismo smjeli imati sporazum o readmisiji, iako se slažemo da je liberalizacija viza vrlo važan instrument. Točno je da je prošle godine bilo puno važnih reformi. Međutim, oni su pali u sjenu zbog nasilja nad procvjednicima u parku Geze i zbog drugih kršenja ljudskih prava. A 15-godišnji Berkin Elven je poginuo zbog zbog suzavca, odnosno zbog toga što je pogođen sa takvim mecima. Nadam se da će budući općinski izbori biti mirni i bez nasilja. A osim toga sada imamo i mnoge korupcijske skandale u kojima vidim prijetnju za nezavisnost sudstva. Ali Europska unija mogla bi igrati i jaču ulogu da se zaista zalažimo za pozitivni rezultat po pitanju članstva. Mogli bismo mnogo toga više postići kada bismo jasno rekli da bismo prihvatili Tursku u naše okrilje ako bi se ispunila kopenškaške kriterije. Hvala. Hvala, a sada u ime ECR-a kolega Van Orden na minutu i po. Hvala lijepa. S općinskim izborima koji će se održati krajem ovog mjeseca te predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati krajem ove godine. A s obzirom na krizu u cijeloj regiji, ovo je izvjesno ključna godina za Tursku i za turske odnose s Europskom unijom. Moramo se zapitati kakve mi poruke želimo poslati. Moram reći za početak da velik broj među nama želi mnoge promjene u prirodi same Europske unije. Želimo eh, se riješiti obsesije političke integracije. Naši građani žele ekonomski rast i veću konkurentnost na međunarodnim tržištima. Brine i sloboda kretanja, to je nedefinirano pravo, a u sadašnjim vremenima više im se sviđa NATO nego teatralna obrambena politika Europske unije. U tom kontekstu moramo sagledati odnose s Turskom. U našem je interesu da učinimo sve što možemo da Turska nastavi biti jedna svjetovna demokracija sa e, tržišnom gospodarstvom i saveznik u NATO. A kako to možemo postići? Tako da Europska unija može biti jedna fleksibilnija struktura, više koncentrirana na slobodno tržište. A moramo zapravo u svemu tome sagledati i jedan drugi tranzicijski period. Moramo dati Turskoj pozitivne signale, otvoriti poglavlje o energetici, dati veće humanitarnu potporu za pitanja izbjeglica na njezinim granicama i raditi na ujedinjavanju Cipra. Jer trebalo bi da i Grci i Turci rade na izgradnji povjerenja. Nadam se da će predsjedanje Grčke Europskim vijećem dati veći doprinos na ovom području. Hvala. Plava kartica za vas, plavi karton. Biste li se mogli usuglasiti sa sljedećim prijedlogom? Od Europske unije doista učinimo fleksibilniju strukturu gdje, na primjer, Ujedinjeno kraljevstvo ima samo nejas, samo labavu vezu on, s onim državama članicama koje smatra e, pre strogo reguliranim, a zatim se Turska priključi jednoj takvoj Europi koja ima dvije brzine, dakle mislim da bi svi bili zadovoljni da oni koji to političko žele mogu isto tako i dalje napravljavati. Bili to bila ideja s kojom biste se vi mogli složiti? Hvala. Mikrofon, molim vas. Mikrofon, molim. Mislim da ste potpuno u To je upravo ono što bi ljudi u našoj zemlji htjeli vidjeti. Ja ne volim ovaj koncept dviju, Europe dvaju brzina, jer brže, bolje od sporijeg. Ono što bi ja eh, htio vidjeti to bi bio multicentralna Europa s više središta, više Europe mm, a la carte, tako da Ujedinjenom kraljevstvu ostaje u središtu Europske unije, ali da se ne zalažu u mnogim od ovih područja gdje želimo pojačanu integraciju. Mislim da na toj osnovi bi bilo mnogo lakše Turskoj da postane državom članicom. Hvala. Hvala sada za Guje, zastupnik Hadži Georgiju na minutu i 30. Hvala vam. To je uvijek izazov javljate se za riječ nakon gospodina Van Ordena koji je naveo mm, koji je možda i najbolji veleposlanik Turske Europske unije. Baš naprotiv, mi smatramo da ovi događaji u Turskoj trebaju biti zabrinjavajući zato što se ti sukobi koji se danas odvijaju u Turskoj ne bi smjeli iskoristiti za to da se tursko društvo vrati unazad. Trebali bismo vidjeti reforme i reformni proces sada, a to je nešto što ne bi trebalo vratiti e, Tursku u neku vrstu srednjeg vijeka mi bismo trebali biti objektivni kada gledamo tu državu i njene obvezni, obveze. Ja želim zahvaliti izvjestiteljice, naravno da tu postoji prostora za poboljšanje. Bilo bi nerealistično da otvorimo e, poglavlja 15, 23 i 24 kako Turska, to, da zatvorimo ta poglavlja, a da Turska ne provodi protokole koje je već potpisala što se tiče prije svega pitanja Cipra i da ne prizna suverenost Cipra. Naravno, Pravo jačega je ono što je Tursko dobilo na Cipar, ali mi ovdje pozivamo na ponovnu uspostavu pregovora Turske i Cipra i rado bismo i završili te pregovore jer smo mi oni koji žive pod okupacijom i razdorom. Dakle, Europska unija i međunarodna zajednica bi trebala po našem mišljenju pokazati solidarnost, te bi nam trebala pružiti rješenja, a to je dakle bizonalni otok koje bi nama dopustili da živimo na e, otok koji će biti demilitariziran. Još samo 10 sekundi. Mjere za izgradnju povjerenja od strane Turske, to je ono što nam je potrebno i ne bismo smjeli e, uspostaviti direktnu trgovinu sa okupiranim područjem. Pitanje formaguste i e, sprečavanje ilegalne okupacije otoka, to je ono što mi tražimo. Sada za FD, gospodin Salavrakos na minutu i po. Hvala vam. Ja bih također htio reći da podržavam ovo izvješće. To je nastavak prethodnih izvješća i predstavlja dobru situaciju u toj državi. Ja smatram da je to Mm, sveobuhvatno i da je dobar nastavak prethodnih izvješća prije svega e, zato što ne proturječi prethodnim izvješćima. E, dakako, Turska je vrlo važna država na području Bliskog istoka, no ta država je dalje dosta udaljena od europskih standarda i vrijednosti. Kao što je izvjestiteljica s pravom naglasila u svom izvješću, Situacija u Turskoj je vrlo zabrinjavajuća, imamo korupciju, skandale, imamo poteškoće sa temeljnim pravima i isto tako s podjelom e, ovlasti. Imali smo nedavni primjer svega toga e, što se tiče cenzure interneta i davanje većih ovlasti tajnoj službi. Turska nije potpisala neke međunarodne sporazume poput neke sporazume ujedinjenih naroda i već osam godinu za redom ne primjenjuju e, protokol koji su potpisali, dodatni protokol, ne priznaju jednu državu članicu Europske unije. I dalje imamo tu prijetnju e, povoda za ratom sa Grčkom i dalje e, vrše invaziju naših teritorijalnih voda i ne poštuju prava nekih država članica. Svi ti detalji govore sami za sebe. Želim samo spomenuti da 2013. godine je Europska unija dala 900 milijuna eura predpristupne pomoći Turskoj i ja smatram da bismo konačno se trebali okrenuti i problemima kojima su pogođeni europski građani u tim državama. Kad kad preblago razgovaramo tijekom e, pregovora i to možda odgađa neke reforme i neke činjenice, ali one su i dalje tu i moramo toga biti svjesni. Hvala, molim da se svi zastupnici drže do govorenog vremena. Zastupnik Liza, minuta i po. Ne, oprostite, zabunila sam se sada kolega Strasen za, kolega Strasen za neuzavisne. Hvala, gospođo predsjednice. Kaj uvijek je izvješće o napretku za Tursku takav da nije dovoljno jasan. Nedostaju tu zaključci. Turska nije europeizirana i ne bi smjela nikad e, u sukladno s time pristupiti Europskoj uniji vrlo je loša situacija u toj reprezivnoj Turskoj pod Erdoganom. Imamo policijsko suzbijanje prosvjeda, korupcijske skandale u vladi, e, nedovoljno izmjenu pravnu državu, e, nemogućnost e, slobode izražavanja. A ovo sve su ispazne riječi parlamenta i komisije koji ne mogu ništa što se toga tiče promijeniti. U takvom okviru bi zapravo vijeće trebalo uzeti obzir da se ne nastave pregovori Retoričko pitanje je zašto komisija ne vrši svoje obveze. Komisija ignorira sve e, što prepriječuje put Turske Europske unije, ali mi smo jasno rekli ova represivna Turska, islamistička Turska koja nikad ne bi smjela ući u Europsku uniju, a one one osobe koje misle kao ja će glasati za moju stranku na europskim izborima. Hvala. Hvala lijepo. Sada kolega Lizak na minutu i po. Hvala vam. Povereniče, ministre, ja govorim kao europski polski građanin. Zašto spominjem da sam Poljak? Ove godine Poljska i Turska slave šestotu obljetnicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. Poljsko-turski odnosi su uvijek bili vrlo dobri. Turska je bila jedina država koja je odbila eh, priznati eh, peticiju Poljske u 18. Eh, godišnju, isto tako je zaštitila poljsku ambasadu u drugom svjetskom ratu protiv nacista. Dakle, mi imamo dobru povijest što se tiče Turske. I ovdje bih apelirao na Tursku da provede potrebne akcije kojim će ispuniti sve zahtjeve koje su je postavljene kao državi kandidatkinji. Kao i svaka druga država kandidatkinja, Turska mora ispuniti sve uvjete kopenhaških kriterija mora pokazati da poštuje sve europske vrijednosti, vrijednosti demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, da smatra bitnim da se bori protiv korupcije. Turska bi se trebala usredotočiti na sve potrebne reforme kako bi ubrzala postupak pristupanja, no prije svega reformu pravosuđa. Hvala vam. Hvala vama, a sada kolega Haujt na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja se priključujem drugima e, koji su rekli da žale za smrti jednog e, dječaka koji je krenuo po kruh i koji je ubijen e, sa metkom i suzavcem prilikom jednog prosvjeda. On je preminuo nakon što je bio u dugoj komi. E, Amnesty International kaže da je ovo nešto što se nastavlja na dugogodišnju zlouporabu e, prava građana. Turska se upliče, Turska vlada se upliče u sve, suzbija udruge civilnog zaštita. Više od 15 eh, javnih eh, službenika je zatvoreno, pretvoreno prošli mjesec samo zato što su bili članovi eh, određenih zajednica. Ja se priključujem drugima koji su izrazili veliku žaljenje za time što se najavljuje zabrana YouTube-a i Facebooka, to je veliko ugrožavanje slobode izražavanja u toj e, državi, a isto tako i novi zakon o visokim susvima i tužiteljima je doista nešto što daje dodatne ovlasti vladi, a to prema Amnesty International znači da će imati veću kontrolu nad pravosuđem. Turska može učiniti bolje od toga. Hvala lijepa. Sada zastupnik DAF, minutu i Kriza u turskoj vladi raste. Ne samo i zbog toga što imamo e, stahovit razor koji se sada otvara između predsjednika vlade Erdogana i e, izmeta Gulena i predsjednika Gula i izvješće ovog parlamenta bi trebalo također se referirati na taj aspekt e, krize. Gospodin Füle govori o ozbiljnim e, razlozima za zabrinutost, ali ja moram s velikim žaljem reći da mislim da su te zabrinutosti sada tako ozbiljne da Turska više ne ispunjava dovoljno kopenhaške kriterije. Na jesen će nova komisija i novi parlament morati razmotriti hoće li ovaj pristupni postupak koji je vrlo frustrirajući i dugotrajan e, biti i stvarno i dalje vjerodostojan i hoće li on odražavati činjenicu da možda moramo razmisliti o nekom alternativnom obliku članstva umjesto potpunog članstva. Možda bi to bio bolji dogovor kako za Tursku, tako i za Europsku uniju. Hvala. Grazie. Onorevole Belder, un minuto. Hvala, zastupnik Belder na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. 18. travnja 2007. godine to je bio crni dan za protestantsku zajednicu Turskoj jer se tog dana dogodilo da su pet Turaka e, počinili e, grozno ubojstvo nad nekolicine e, kršana koji su bili u potpunosti nezaštićeni i do dan danas ta mala protestantska crkva i općenito zajednica u Turskoj je šokirana tim činem. Krajem e, prošlog tjedna je donesen novi zakon i e, tih pet ubojica je tom prilikom na neki način e, pušteno na slobodu. Možete si zamisliti da je turska protestantska zajednica pod šokom, jer su ti kriminalci tijekom postupka e, otvoreno prijetili e, pre, pre ostalim članovima obiteljima, odvjetnicima, udrugama civilnog društva i oni su sada pušteni na slobodu. Protestanti u Turskoj se boje za svoj život. Ja sam u zaprimio otvoreno pismo, oni se boje za svoju sigurnost. Gdje je pravna država u Turskoj? Ja apeliram na vas, gospodine povjereniče. Tursku treba pozvati na to da vlada pravda u njihovoj državi. prvotno se tražilo višegodišnja kazna, zatvorska kazna za te kriminalce, a sada su pušteni na slobodu. To je nemoguće da se tako nešto događa ovdje. Još jedna samo točka. Ja sam predsjedavajući jednog izaslanstva i moram reći da stalni islamizam u turskim medijima da je to neprihvatljivo u jednoj državi koja je zemlja kandidatkinja za Europsku uniju. Mi ne smijemo o tome šutiti. Hvala. Honorevole Stadler. Kolega Stadler, jedna minuta. Želim se nadovezati na ono što rekao moj kolega Belder. Neki su se posjetili um, smrti uh, dječaka, a ja se želim sjetiti uh, smrti njemačkog novina gospodina Gesslera. On je jedan od uh, triju osoba koje je sada gospodin Belder naveo. Oni su, se, oni su bili mučeni više sati i nakon toga im je prezano prerezano grlo i do danas još uvijek ne postoji presuda za to. Ti te ubojice i dalje hodaju potpuno slobodno. Je li to Turska koju mi želimo kao državu članicu? Pa stvarno vam moram na tome čestitati. To je Turska koju vi sve dopuštate, sve. Situacija se je od zadnje rasprave u Turskoj pogošala sa tim e, zakonom o pravosuđu, sa zakonom o internetu, svake godine je situacija sve gore i gora. Vi sve dopuštate toj Turskoj. Da se to dogodilo u Ruskoj bi e, ovdje imali prosvjede, a kad se radi o Turskoj onda to ništa nije bitno. Zašto? Zato što su oni moralno pod jam, jarmom vaših gospodarskih i financijskih interesa. To je ono čemu se radi u Europskoj uniji. Bitno je samo tko što radi, onda odjednom moral stavimo na stranu. Turska ne pripada Europi, nikad neće pripadati Europi i e, čak i e, ako e, će doći do toga da samo Austrija bude država članica koja će odbiti prisvajanje Turske, onda neka to bude tako. Hvala lijepo. Milan Mon, minutu i po. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospođo Emen Reuten, želim vam čestitati na vašem uravnoteženom i potpunom izvješću o postupku pristupanja Turske. Kao što je rečeno, to je složeno i dugogodišnje e, razdoblje pregovora. E, želimo naći put reforme za tu zemlju. Što se tiče ljudskih prava, pravne države, neovisnosti pravosuđa, tu su sve temeljni stupovi demokratskih struktura jedne države članice Srpske unije i to je nešto što moramo eh, na neki način objasniti vodećim osobama u Turskoj. Izvješće gospođe Ojmen Reuten, a mislim da je vi gospodine ministre, eh, se zalaže za brzo otvaranje poglavlja 23 i 24. To bi dopustilo Europskoj uniji da raspravi u detaljima ove teme. Ja isto tako pozdravljam potpis o sporazumu o readmisiji. Turska zbog svojeg geografskog položaja ima važnu ulogu što se tiče tokova migranata prema Europskoj uniji. I tu bismo morali se što bolje dogovoriti sa Turskom, e, imati potpunu harmonizaciju, nisam siguran koliko je to trenutno slučaj. Trenutno imamo e, vrlo nestabilnu situaciju e, u toj zemlji i isto tako i na jugu i na istoku Europske unije. Sjetimo se Europskog proljeća, najnovih događaja u Ukrajini i stoga je Turska vrlo bitna kao partner što se tiče naše politike susjedstva. Hvala vam. Hvala za Hvala vam. Na dan kada raspravljamo o europskoj budućnosti Turske. 15-godišnji dječak je umro upravo danas ujutro u bolnici u Istanbulu. On je pogođen e, suzavcem tijekom događaja na parku Gezi. On nije bio dio prosjednika, on je bio na putu, on je išao na putu u pekaru i proveo je mnoštvo dana u komi. Ovo je sada već osma smrt, povezana sa prosvjedima u parku Gezi i niti to ubojstvo neće biti kažnjeno. Obitelj optužuje vladu da štiti počinitelje, ali nema nikakvih reakcija. Nemamo zaboraviti događaje iz tog parka ovdje u našem parlamentu. Mi tražimo za transparentnost, e, za vidljivost, za odgovornost, a ljudska prava se sve više, situacija s ljudskim pravima se sve više pogušavaju. Gospodin Erdogan je sada optužen za korupciju, što znači da ta represivna država postaje sve oštija i oštija. Ta tragična smrt ovog dječaka danas bi nas trebala ujediniti u našim zahtjevom za demokra većom demokracijom u Turskoj i trebali bismo se boriti protiv svakog oblika nasilja ne samo u Turskoj nego i u Europskoj uniji, ali i u drugim zemljama. Hvala. Hvala Izvolite. Geografski gledano se Turska 97% nalazi u Aziji, no, no ovaj način na koji se ponaša turska vlada 100% stavlja tu zemlju na Bliski istok. Imamo situaciju da ministar prava može imenovati suce i tužitelje. Imamo čak i 40 novinara koji se trenutno nalaze u pritvoru Turskoj. Povenik eh, u svojoj organciji kaže da je razgovarao sa Turcima o tome i da oni očito ne polažu nekakvu u njegovim riječima. Imamo podjamljivanje medija, civilnog društva, koje je gotovo bez presedana u jednoj zemlji koju se naziva demokratskom zemljom. Kratko rečeno, Turska ne potpisuje zapadnjačke vrijednosti. Turska se treba smatrati prevelikom, presiromašnom, predugačijom, preautoritativnom da ikada postane državom članicom Europske unije i jako je depresivno da glavne političke stranke u Ujedinjenom su sve navijaju za pristupanje Turske europske uniji. Oni bi trebali ponovno promisliti svoje stajalište. Grazie, onorevole Stojanov. Un minuto. Благодаря, госпожо председател. Какъв напредък, колеги? Има Турция... Hvala, kolega Stojanov. Koji napredak Prisne li Turska armenijski genocid ili genocid prije pet stoljeća u Bugarskoj? Je li platila odštetu za izbjeglice? s 1913. Je li oslobodila novinare? Je li ratificirala sporazum o readmisiji? A što se tiče pozitivnog napretka, je li Turska ugušila pokrete za prosvjede. Da, kako? Putem policije. Kako se Erdogan razlikuje od Janukovića? Je li Turska i dalje okupira jedan dio Cipra? Da. Gdje je pozitivan napredak? Je li Turska učinila nešto kako bi se suzbilo nasilje e, nad e, kršćanskom zajednicom? pregovori sa Turskom bi se trebali prekinuti i to odmah. Ne Turskoj kao državi članici Europske unije. Grazie. Hvala lijepa. Sada dajem riječ zastupnici Đanaku. Hvala, gospođo predsjedavajući. Čuo sam, čula sam e, što su rekli povjerenik i predstavnik vijeća. Veoma pažljivo sam slušala njihove izvještaj su sadržavali nekoliko pozitivnih aspekata vezano za Tursku, no mnoge od tih stvari e, su sada suprotstavljene realnosti, nema političke stabilnosti i postoje neke dvojbe u etičnost e, vlade, problemi u parku Gezi, e, činjenica da su mnogi novinari u zatvoru, općenito situacija u pravosuđu. To su sve stvari koje dovode to u pitanje. No, pretpostavimo, uzmemo na primjer da je to zbog nekih e, internih problema, ali postoje neke stvari za koje je kriva vlada. Primjerica, priznavanje svih e, europskih e, zemalja članica prihvaćanje protokola iz Ankare. To bi sve bilo u skladu s onim što bi Turska trebala preuzeti i potvrditi. Ljudi misle da Turska i dalje želi biti članica Europske unije. Mislim da to zaista ljudi ne vjeruju. Mi pretpostavljamo da Turska želi se priključiti Europskoj uniji i to na ovaj način e, kakva sada jest, bez ikakvih promjena. To je veliko političko pitanje i to je nešto što će se trebati odlučiti na politički način. Naravno, e, to nastojanje da se Turska približi Europskoj uniji i poboljšava situaciju tamo, barem na površini, no u suštini i dalje postoje to pitanje želi li Turska e, zaista članstvo u Europskoj uniji. Hvala. Hvala kolega Sofokleus na jednu minutu. Turska i dalje drži u zatvoru novinare. Ona e, ušutkava medije, vrši represiju nad ljudima koji izlaze na ulice. Ljudi pogibaju zbog toga. Evo, taj dječak je poginuo, umro danas i ti svi skandali e, predstavljaju prijetnju Europskoj uniji. Radi se o anti-europskoj politici. Ne poštuju se rezolucije UN-a, e, ne priznaje se Republika Cipar, e, ne pokušava se riješiti taj problem. Ovo izvješće nije izbalansirano, tu se samo bilježe e, događaji, a ne naglašava se ono što je zaista važno. I tu uopće nisu zabilježeni prijedlozi koji bi doveli do veće demokratizacije u zemlji koji bi podržali težnje turskog naroda. Europa mora reagirati. Ne smijemo otvoriti poglavlja 15, 23, 24. I konačno došao je čas da se pošalje poruka da je Europska unija ima svoj glas i da može taj svoj glas nametnuti. Hvala lijepa. Zastupnik Binevna, jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine Kurkasu, gospodine povjereniče, dragi kolege. Na stotine milijuna građana u parku Gezi su rekli da u Turskoj ne postoji demokracija, tamo se krše ljudska prava, nema slobode medija, nema slobode izražavanja. Osim toga, korupcija je sve prisutna u redovima vlasti. Vlada onemogućuje ispravno funkcioniranje pravosuđa. Turska stalno krši suverenost Bugarske služeći se velikom muslimanskom manjinom koja živi u našoj zemlji. Oni to rade kako bi ostvarili neo-otomansku strategiju. To je zapravo politika Turske kojom se žele povratiti od neki dijelovi pod utjecajem Otomanskog carstva, koji su nekad bili pod utjecajem Otomanskog carstva. Treba tražiti da Europska unija inzistira na tome da se provedu velike reforme pravosuđa i da se poboljša situacija sa Ciprom. Hvala. E, kolega Teokaros na minutu i po. Hvala. Gospodine povjereniče, tražili ste od nas da vjerujemo Turcima, no upravo u ovom času u Turskoj imate situaciju jednog općeg e, revolta, pobune, prosjeda. O tome e, gledamo na TV-u i voditelji e, su E, također e, time obuhvaćeni i imamo e, turske fregate koje plove oko Cipra. Ja im ne vjerujem, a s druge strane ohrabrilo me ono što je rekao povjerenik u prošlosti, ali pitanje Cipra je najveća prepreka koja stoji na putu Turske ka Europi ali trebate znati da pitanje Cipra je pitanje invazije i okupacije. Znači ne radi se o nečem što je bilateralno. Ono što smo mi očekivali od Europskog parlamenta je da ćete vi stvoriti jedan okvir za rješenje problema Cipra i da će se on zasnivati na europskim vrijednostima, na ljudskim pravima kao što je to učinio EPP u Dublinu neki dan. A umjesto toga, moj dragi kolege iz EPP-a, ono što vi predlažete jest okvir koji se može tumačiti na ovaj ili na onaj način kako se kome svidi i omogućava slobodu Turskoj da se upliče u e, ciparsko gospodarstvo. Ovo iz, ovaj izvještaj zaista uopće nema nikakve veze sa realnošću, a to isto vrijedi i za ovu diskusiju. Hvala. Kolega Boskot na jednu minutu. Da. Mi koji pratimo već godinama razvoj, događaja u Turskoj smo čuli e, da postoji ozbiljna prijetnja demokracije u Turskoj. Oni koji su odgovorni za E, planiranje e, vojnog udara trebaju biti osuđeni. Sada smo čuli da se radi o zavjeri. E, osumnjičenici u povezanim predmetima su pušteni, naravno pozdravljamo puštanje novinara koji su već dugo u pritvoru, ali oni za koje se sumnja da su sudjelovali u ubojstvu kršćanskih misionara i državnih dužnosnika također ih se pušta. To je jedan primjer. Znači stalno imamo nove prijatelje, nove neprijatelje, više nitko ne zna u što da vjeruje. I ta se istina mijenja, ovisno o tome koje novine čitate. Ljudi u Turskoj u velikoj mjeri gube e, svoje, svoje povjerenje u vladavinu prava i demokraciju koje su ključne vrijednosti Europske unije. Turska se treba vratiti na put reformi i poduzeti sve mjere kako bi povratila povjerenje u nezavisnost svog sudstva i e, narodu Turske povratila povjerenje u pravdu. Grazie. Hvala lijepo. Sada na minutu i pol zastupnik Štir. U prvom redu želim čestitati izvjestiteljici i Omen Rutem na uravnoteženom izvješću. Turska je izuzetno važna zemlja za Europsku uniju, a posebice za države članice poput Hrvatske koje zbog svog položaja i uloge u izgradnji nove arhitektura mira u jugoistočnoj Europi žele računati na pozitivan turski doprinos u ostvarivanju strateških ciljeva Europske unije u tom dijelu kontinenta turska je pokazala takvu sposobnost ih godina kada je tijesno surađivala sa zapadom u stabilizaciji prekida sukoba u bosni i hercegovini. i danas turska diplomacija naglašava svoj interes u afirmaciji mira u toj regiji. međutim često se znaju čuti izjave iz najvišeg vrha turske politike koje idu u suprotnom smjeru koje više aludiraju na stvaranje neke turske sfere interesa na području bivšeg otomanskog carstva mislim ovdje na izjave premijera erdoana nakon pobjede na zadnjim parlamentarnim izborima kada je rekao kako je njegova pobjeda jednako važna za istanbul kao i za sarajevo za beirut kao i za izmir za damas kao i za ankaru za ramalu i jeruzalem kao i za Djerbakir. ili kada je u intervjuu za sarajevsko oslobođenje izjavio kako mu je alija izetbegović prije smrti ostavio bosnu u amanet to sasvim sigurno nije bila poruka u europskom duhu to nije ponašanje koje se očekuje od države koja želi izgraditi europu slobodnih i ravnopravnih a ne novih vazala ili oživljavanja starih imperijalnih sfera utjecaja. budućnost bih je europska unija a ne povratak u otomansko carstvo pa i budućnost turske je u prihvaćanju europskih standarda. zato pozdravljam što u ovoj rezoluciji u članku thirty nine poziva tursku da svoju politiku prema bih uskladi i koordinira s europskom unijom odnosno s visokom predstavnicom i s državama članicama. hvala vam. i Hvala, gospođo predsjednice. Turska je, jedna od najvećih zemalja partnera Europske unije na Bliskom istoku. Ona je članica NATO. Već godinama Turska pokušava pristupiti Europskoj uniji i ti pregovori su u tijeku. I dokle god su oni u tijeku mi možemo utjecati na to da se mnoge stvari izmijene i zato naglašavam da u svim stvarima koje se tiču ljudskih prava i sloboda još mnogo toga treba postići. No, moramo e, isto tako priznati da je postignut napredak, posebno na planu manjina. Ne govorim samo o kurdskoj manjini, nego i o iračkim kurdima. No, treba e, izraziti zabrinutost zbog slobode govora, e, zbog toga što se zatvaraju novinari, zbog toga što oporba je izložena nasilju. Nasilju. Bez rješavanja tih problema Turska ne može niti pomišljati na pristup e, Europskoj uniji, isto to vrijedi i za ciprsku krizu. Čuli smo informacije o tome da se ograničava pristup internetu. Možda bi premijer bio spreman da odustane od toga, to bi bio korak u pravom smjeru. Mislim da trebamo i dalje nastaviti svoj dijalog sa Turskom jer ona je važan partner za sve nas. Posebno u ova teška vremena, vremena krize. I sada u svjetlu situacije sa Ukrajinom. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Peterle na minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Bilo bi mi bilo žao da je ovo, što će ovo biti možda zadnje izvješće gospođo Ramen Oiten vezano uz Tursku. Mi smo se već navikli na njene standarde kakvoće i želim joj zahvaliti na vrlo ravnotežnom dobrom izvješću koji e, prepoznaje napredak, ali isto tako izražava zabrinutost i kritiku tamo gdje je to potrebno. Ja se ne želim upustiti u detalje, već želim samo reći nekoliko općih napomena. Ovaj e, pregovarački postupak se odvija u vrlo teškom kontekstu političkih e, raznolikosti unutar same Europske unije, ali i u Turskoj te e, u, te pod ovim raznim događajima u toj regiji. No, neovisno tim činjenicama mi vidimo da je pregovarački postupak doveo do određenih reformi, a isto tako je započeo raspravu o pitanjima koji se tiču interne konsolidacije Turske koja je itekako potrebna, a isto tako i da vidimo napredak u pregovaračkom postupku. Želim napomenuti kao jedan primjer demokratski paket, iako mi je žao što aleviti ne zaslužuju e, pažnju koju bi trebali. Iako ovo izvješće za 2013. godinu želim reći da je nedavno e, kodificiran peti zakonodavni paket pa i zakon e, što se tiče konvenciji e, Europske unije o kršenju e, ljudskih prava. Meni je isto drago što ćemo uskoro završiti e, postupak liberalizacije viznog režima, no i dalje nije jasno kako se treba postupati s korupcijom, kako će se definirati pitanje urote. Kada bismo ovdje imali zajedničke, zajednička gledišta, onda će i ovo izvješće biti utjecajnije. Hvala. Hvala vama. Sada dajeme zastupnicima koji se javljaju u okviru spontanog javljanja za riječ. Najprije e, zastupnik Korkola. Što se e, stvorila još jedna nova žrtva. Ovaj e, dječak od 15 godina podlegao je ozljedama i u izvješću o napretku Turske govorimo naravno o cijeloj 2013. godini. Ono što se dogodilo u parku Gezi samo je jedan od tih događaja, ne bi ga se smjelo ipak zaboraviti. E, moram reći da bi mnoge izjave predsjednika vlade Erdogana prema kojem on ne bi poštovao obećanje da se javi za četvrti mandat. On e, navodno više neće poštovati ta obećanja. Već sam puno e, rekla o toj desetogodišnjoj bolesti, a vlast ljude e, Kod ljudi stvori bolest. Erdogan mora otići, to bilo jako dobro za Tursku. Hvala. Sad riječ ima zastupnik Danžon. Hvala predsjednice. E, mislim da je rasprava koju večeras vodimo prilično e, nadrealna jer ovo ovdje su samo izjave licemjera. Mi ovdje samo dajemo negativne ocjene o situaciji u Turskoj, u politici, u poslovnom svijetu, o poštivanju vjerskih manjina i tako dalje i tako bliže. Sve je negativno. Ali što nam se kaže u eh, izvješću komisije i u samom izvješću o napretku, to je da otvorimo više poglavlja u pregovorima. A na taj način zapravo idemo u krivom smjeru. Moramo imati puno zahtjevniji politički dijalog s Turskom. Turska je naš veliki partner, ali otvaranje pregovora, odnosno poglavlje u pregovorima, je zapravo nešto čime samo dajemo podršku Erdoganu molim da ne smetnete suma da ovaj parlament nije parlament koji su birali turski građani, već građani Evropske unije. Nisam sigurna da ovo što govorite ispravno. Hvala. Sada gospođa Ljupčeva. Hvala. Predsjednice, povjereniče, evo mi raspravljamo ovdje o izvješću koji govori o očekivanjima Europske unije u odnosu na Tursku. Zaista me brine činjenica da ovdje u Briselu Turci govore da žele dobrosusjedske odnose, a istovremeno značajni turski političari daju izjave kojima se dovodi u pitanje suverenost neovisnih zemalja. To su činjenice. Turska bi morala poštovati angažmane koje je potpisala u međunarodnim sporazumima jer sporazumi iz Ankare u odnosu na Bugarsku se ne poštuje. E, to je sporazum koji se odnosi na bugarske izbjeglice iz Trakije. U odnosu

možete pokušati uljepšati situaciju sa Turskom, ali situacija je takva kakva je, skandali, kršenje ljudskih prava, neispunjavanje kopenhaških kriterija. Ovo izvješće e, je samo e, pohvale, sadrži samo pohvale. nema nikakvih kazni, nikakvih sankcija i mi ćemo sada otvoriti nove, e, nova poglavlja, a bez da je Turska ispoštovala odredbe e, protokola iz Ankare i drugih međunarodnih e, instrumenata i akata i nije prekinula okupaciju Cipra. Znači, mi naprosto na neki način zanemarujemo tu opasnost koju Turska predstavlja za Cipar i činjenicu da u našim teritorijalnim vodama imamo turske brodove. fama gustaju u njihovim rukama i umjesto da se ispuni rezolucija 550, oni i dalje nastavaju sa kolonizacijom, nastavljaju kršiti ljudska prava i nastavljaju prijetiti Republici Cipru. Turska krši međunarodno pravo, povjereniče Fule, ali nitko ju zbog toga ne kažnjava. To je uvreda, uvreda za pravnu stečevinu Europske unije i sva načela koja bismo mi trebali prihvaćati i poštivati. Nažalost, Europska unija šalje poklone Turskoj umjesto da ih kazni za njezino ponašanje. Mislim da je krajnje vrijeme da to shvatimo. Hvala, da, Hvala. Ja e, želim naglasiti jedno e, stvar vezano za pristupanje Turskoj. To već stoji upisano, a to je rezolucija turskog pitanja. Treba na demokratski način riješiti kurdsko pitanje. Iz tog razloga moramo pospješiti mirovni proces. Potrebno je da se kompromis poštuje, da ga PKK poštuje. A i turska vlada mora poštovati dio svog kompromisa, što znači poučavanje na kurdskom jeziku

Grazie, eh, si conclude... Hvala. Na ovaj način završamo sa spontanim javljenjem za riječ, pa dajem riječ povjereniku Fileu. Hvala. Predsjednice, uvaženi zastupnici. Kada se govori o Turskoj, ja uvijek imam e, dobro pripremljene zaključke. Međutim, praktički ih nikada ne čitam, jer rasprava mi uvijek kaže na koji način da najbolje odgovorim ovom širokom spektru mišljenja. Dopustite mi stoga da vam ponudim, budući da će ovo biti moji posljednji komentari u ovoj ulozi o Turskoj u svojstvu dakle europskog povjerenika pred ovim sazivom Europskog parlamenta. Dakle, sažet ću to u tri točke. Prvo, postoji samo jedan način da se postane zemljom članicom Europske unije. A to je da se u potpunosti ispone svi zahtjevi svih poglavlja i tu nema e, izuzetka u pristupnim pregovorima od temeljnih prava do polaganja računa do razvojenih sfera vlasti. Nema prelaznih perioda, nema prečaca kojima bi se mogao ignorirati ovakav pristupni proces koji se zasniva na temeljima, a naš glavni instrument jest uvjetovanje. Uvijek sam od ovog parlamenta očekivao da mi postave prava pitanja koja će me nagnati da dam pravi odgovor. Ako ne pomognete meni, nećete pomoći niti meni, niti mom nasljedniku. Ako nastavite govoriti da moramo zahtjevnije postupati s jedne strane, već restriktivniji kada se radi o otvaranju poglavlja u pristupnim pregovorima. Jer e, pristupni pregovori i otvaranje poglavlja se je ono oko čega sve to vrti. Ali ja bih morao zapravo odgovoriti na najrelevantnije pitanje. Čuo sam to pitanje već nekoliko puta ranije, međutim nisam ga danas čuo. A to je mi želimo da Europska unija, želimo li mi da ona bude mjerilo za reforme u Turskoj ili ne želimo? To je to pitanje. Drugo, Drugoga puta nema. Nema drugog puta da se nađe sveobuhvatno rješenje za ciparsko pitanje. U skladu dakle s načelima na kojima se temelji Europska unija. Drago mi je da uz sudjelovanje Turske jesmo svjedoci napredga na tom polju. Danas sam se susreo s dva e, pregovarača u zaštićenom području Ujedinjenih naroda. Oni će u petak 14. ožujka nastaviti s pregovorima. Ja sam danas potvrdio da će sastanak čelnika se održati 31. ožujka 2014. godine. Postoji i taj treći element. 15-godišnji dječak danas je preminuo. Nekolicina vas o tome je govorila. On je bio 260 dana u komi nakon što ga je kanistar suzavca pogodio za vrijeme prosvjeda. Kanistar je bacila policija. To je jako tužan događaj, ali to nas podsjeća koje aspiracije imaju Turci. Ja sam čuo njihove aspiracije i to je nešto što je misao vodilja u svim naporima koje ulože na tom planu. Hvala. Hvala vama. Sada riječ ima ministar Kurkulas. Hvala. Dopustite mi da se zahvalim Europskom parlamentu na vrlo zanimljivoj raspravi. Jasno iz nje vidimo da je potrebno da postičemo ekonomske i političke reforme u Turskoj. To je najbolji način da se ostvari napredak. Moramo nastaviti raditi na tome. Osim odluke o kojoj naglašava Europski parlament, sve strane bi mnogo mogle dobiti iz nastavka reformi u Turskoj. Predsjedništvo zajedno sa zemljama članicama napreduje i ulaže mnoga napredke. Turska je značajan partner Europske unije, a napredak u e, približavanju Turske Europskoj uniji je nešto što je u interesu svih. Naravno, otvaranje pregovaračkih poglavlja nije samo sebi svrha. To je kraj dugog procesa. Turska vrlo dobro zna što je činiti. Turska je govorila na, i sa vijećem i s komisijom, a bilateralno sa zemljama članicama. Što se mora dogoditi? Mm, reforme se moraju ostvariti. Reforme na planu vladavine prava, poštovanja temeljnih prava, kao i udovoljavanje međunarodnim obvezama. Proširenje je međuvladin proces, a napredak u osnovi ovisi u Turskoj. Ne zaboravimo da kada se radi o Turskoj, otvaranje i zatvaranje pregovora jest nešto što ovisi i o odlukaci kama vijeća od 11. prosinca 2006. godine. Zaključno moram podsjetiti sve da će ritam pregovora ovisiti o sposobnosti i želji Turske da nastavi na tome raditi. Ako želimo, dakle, da se sve to ostvari, morat će se ostvariti reforme, a Turska će morati donijeti i mnoge političke odluke. Budno ćemo pratiti što se događa. Dopustite mi za kraj da podsjetim važnost Europskog parlamenta u političkom procesu dakle, političkom procesu koji je okvir našeg rada. Želja turskih građana i e, želja građana država članica zaista su od velike važnosti kako bismo imali stalnu podršku ovim povijesnim odnosima između Turske i Europske unije. Moram vam priopćiti da sam zaprimila prijedlog rezolucije na kraju ove rasprave. Rasprava je završena, glasat će se sutra 12. ožujka u podne.